Da li Baskija e, je spremna da, da, da počnemo? Spremni ste, slažete se u redu. Bonjour à tous et à oprostite, nizozemska. Je li nizozemska spremna? E, e, kolega Jaroslav Valeza je jučer predsjedavao sjednicom o selektivnosti i zahvaljujem mu. Idemo odmah na dnevni red. Točka četiri. Izlaganje resernog odjela B o studiji Mali Ribelov i cilj nultog odbacivanja. E, Sebastian Vilasante. Mi smo komisija je zatražila tematsku studiju o nultom odbacivanju. E, to je e, izvršio sveučilište u E, jako Kompostela. E, e, studija je podijeljena članovima i stoji vam na raspolaganju. Smanjivanje odbacivanja je prioritet naših ribolovnih politika. To je jedan, jedna od osovina nove zajedničke ribarstvene politike. Moramo analizirati problem odbacivanja ribe, u mal, malom ribarstvu u Europskoj uniji. E, pozdravljam autoru, autora gospodina Vajla Santa koji ima 20 minuta za prezentaciju ove studije, a kasnije ćemo iza toga ćemo razmijeniti mišljenja. Izvolite. Dobro jutro, gospođe i gospodo. Hvala vam lijepa e, što ste me pozvali na ovu prezentaciju. Ja ću e, vam predstaviti ovu studiju koju smo e, e, napravili na narudžbu Europske komisije. Izlaganje vidite na ovim slajdovima. Govorit ću o ulozi malog ribarstva u Europi. To je vrlo važna tema nemamo dovoljno studija o malom ribarstvu u Europskoj uniji. E, govorimo o tehničkim mjerama e, globalno i ovdje u Europi imamo probleme u Europskom parlamentu. E, ne znam e, kako je s Europom, ali evo e, imamo Grčku, imamo ovaj ekran koji je problem, ništa više ne štima. Predlažem stoga da se okrenete. vidjet ćete ekran tamo od traga, vidite, vidite, je li ovo čitljivo? Ako i ti vidiš, onda i svi vide. Izvolite, gospodine Vilasante, imate riječ. Hvala, predsjedniče. E, e, e, govorit ću o studiji koju smo napravili. Imamo tri metodologije. Imali smo prvo pregled literature o malom ribarstvu, ne samo u Europi nego i globalno onda smo imali konzultacije sa znanstvenicima, stručnjacima, e, predstavnicima e, raznih institucija i e, ribara. Fokusirali smo se na Europi i imali smo analizu slučaja Galicije. Onda smo dali neke zaključke i preporuke za vas. E, e, e, opći cilj je da damo obsežnu analizu odbacivanja i zabrane odbacivanja u malom ribarstvu u Europi. Uzeli smo u obzir i propise o iskrcavanju. Imali smo tri metode. Je prvo analiza literature kako, bi su, kako je obrađen problem odbacivanja u literaturi u, u posljednjih šest desetljeća, globalno i ovdje u Europi. Imali smo konzultacije sa stručnjacima, razgovarali smo ne samo s e, e, ljudima iz Europske unije, nego i iz Australije, Kanade, i raznih drugih e, zemalja, naročito u Južnoj Americi i Aziji. I onda smo e, prezentirali, e, to jest analizirali prikupljene podatke. Mi smo se usredotočili smo se na ulobar Buna, Šaruna i Skuša i Ugotica u Europi Imali smo također i prostorni aspekt u okviru zabrane odbacinja, odbacivanja. E, analizirali smo e, prepreke e, koje stoje na putu pridržavanje propisa o odbacivanju. Malo ribarstvo predstavlja 20 5% prihoda u europskom ribarstvu. A flota malog ribarstva je u posljednjih 10 godina pala za 20%. Važno je reći da je to sada iznosi samo 70 tisuća plovila e, koncentrirali smo se na biološke, okolišne, socioekonomske e, e, i e, političke aspekte malog ribarstva. Mnogi tradicionalni pristupi nadzoru ribarstva E, nisu adekvatni e, za dobro upravljanje malim ribarstvom. E, ovdje vidite literaturu koju smo konzultirani. Malo ribarstvo ne dobiva pažnju koju zaslužuje u literaturu literaturi. 98% literature se bavi velikim ribarstvom a samo 2% se usredotočuje na malo ribarstvo. To e, nas dovodi do prvog zaključka naške, naše studije. Europska politika za malo e, ribarstvo i e, znanstvenici se uglavnom koncentriraju na industrijsko ribarstvo. Čak mada je malo ribarstvo od velikog sociogospodarskog značaja. Mi smo konzultirali e, razne publikacije, novine, časopise i tako dalje i vidjeli smo da 98% članaka se koncentrira na industrijsko ribarstvo. Važno je reći da samo 6% ovih članaka u toj literaturi govori o malom ribarstvu. E, ako gledate e, e, citate, samo 13% članaka se bavi malim ribarstvom. Važno je spomenuti da u ovom slučaju ovdje u Europi se manje fokusiramo na malo ribarstvo nego u drugim dijelovima svijeta. Empirijska iskustva E, proučavali smo Novi Zeland, Sjevernu Ameriku, Island, Norvešku i, e, e, otoke fero Oni su usvojili razne instrumente upravljanja za malo ribarstvo, ali empirijsko iskustvo pokazuje da se uglavnom fokusiraju na sustave prenosivih kvota. Ono što treba reći ovdje jeste da E, je e, ovaj uspješan sustav e, mješavina raznih mjera, ne samo prenosivih kvota. Možemo reći da većina mjera protiv odbacivanja, za zabranu odbacivanja je, se usredotočuje na industrijsko ribarstvo. Za, u našoj studiji vidimo da e, e, većina mjera za zabranu odbacivanja e, se primjenjuju u drugačijem kontekstu od malog ribarstva. Znanstvena zajednica, globalno govoreći, pokazuje da usvajanje mjera za malo ribarstvo je e, još e, potpuno nedovoljno. E, tu imamo za dobru kontrolu trebamo i dostatne financije. To bi dovele do visokih troškova mi smo se konzultirali sa raznim stručnjacima u svijetu i došli do zanimljivih rezultata. E, pokazalo se da većina dionika, stakeholdera, e, smatra da e, zabrana odbacivanja nije najvažnija mjera zajedničke ribarstvene politike. 25% stručnjaka kažu da je zabrana odbacivanja potrebna e, i za malo ribarstvo, ne samo za industrijsko ribarstvo. E, većina stručnjaka, 70% ih smatra e, da je opasnost od odbacivanja u malom ribarstvu u Europi minimalno. To jest da tu dolazi do niske stope odbacivanja. E, mi smo razgovarali i sa dionicima i nevladinim organizacijama. E, govorili smo o faktorima koji e, bi mogli utjecati na zabranu odbacivanja mm, ako se fokusiramo na promjenu u opremi, ribarskoj opremi, onda su tu mišljenja potpuno različita ili o promjeni e, ribarskih plovila. Stručnjaci smatraju da se to ne, takova mjera ne može primijeniti E, da to ne, bio, ne bi bio poticaj za pridržavanje propisa o odbacivanju jer je e, opremu e, mijenjati skupo, a plovila je još teže mijenjati. I to ne bi pomoglo u pridržavanju zabrane odbacivanja u malom ribarstvu. E, Stručake smo pitali i o, o tome što bi bio e, ekonomski i socijalni utjecaj e, zabrane odbacivanja. Nisu nam mogli dati neku procjenu zabrane troškova zabrane odbacivanja. Mogli, dali su nam tu procjenu za e, e, regije gdje je malo ribarstvo jako važno, recimo za Galiciju i u Španjolskoj. E, troškovi bi mogli iznositi 30 do 40 milijuna eura i smanjiti broj radnih mjesta za otprilike 7 tisuća. također bi došlo do smanjenja ulova. Također smo ih pitali za, o, o percepcijama dionika, koliko su oni spremni da se pridržavaju zabrane. Razgovarali smo o povećanju prostora za skladištenje na ribarskim brodovima. Većina ribara smatraju da malo ribarstvo e, bi bilo voljno e, da se e, pridržava propisa, a 25% smatraju da povećati prostor, skladišni prostor nije moguće. Mm, stručnjaci smatraju da malo ribarstvo si može priuštiti da poveća prostor za skladištenje. E, e, kako se e, dionici odnosi prema zabrani odbacivanja u malom ribarstvu, što misle o poticajima na tom području? poticaji za pridržavanje zabrane e, i e, oni e, moraju biti usmjereni prema raznim mjerama koje će pomoći ribarima da svladaju i taj financijski trošak. Galicija je e, vjerojatno e, jedna od e, najvažnijih regija za mali ribolov u Europi. 40% španjolske ribarske flote otpada na malo ribarstvo. Malo ribarstvo u Galiciji zapošljava 30 tisuća ljudi. E, e, imam e, flota u malom ribarstvu iznosi više od 4 tisuće plovila. Također indirektno zapošljava 35 tisuća ljudi ta plovila također imaju malu potrošnju goriva. E, mi smo identificirali e, tri faktora u percepciji e, zabrane odbacivanja. Prvo, prvo tip opreme za je važan faktor. Drugo, broj plovila je također važan, broj radnih mjesta u Galiciji i na kraju e, imamo konsensus između e, znanstvenika i ribara. Oni se slažu da je e, oprema najvažniji faktor u provođenju zabrane odbacivanja. U Galiciji imamo tisuću e, e, ribarskih plovila e, koji uglavnom se bave lovom arbuna, šaruna, skuša i ugotica. Većina mreža stajačica se koristi za ulov pet vrsta riba. percepcija o nezrelosti riba koje se ulove e, gotovo i ne postoji. E, vidjeli smo da e, ribe koje podlježu podlježu propisu o totalnom ukupnom ulovu su na vrhu popisa riba koja se odbacuju. One vrste koje druge vrste se e, imaju manju stopu odbacivanja. Imamo neke ključne faktore koji bi mogli e, narušiti pridržavanje propisa o odbacivanju. E, ribari ističu da veliki troškovi E, koji se e, proizvode kod pridržavanja propisa e, ih sprečavaju u pridržavanju jer su oni uložili velika sredstva za svoju djelatnost. Također ribari nisu dobili dovoljno informacija od nadležnih institucija. E, obveza iskrcaja e, nju je e, vrlo teško provesti. U prvom redu regulator mora povećati nadzor plovila na moru, a ovisno o tipu poticaja koji bi mogli motivirati ribare da se pridržavaju propisa, te ti poticaje te treba povećati. većina ribara su istakli da konačna destinacija iskrcaja eh, se mora u obzir, eh, uzeti u obzir kao poticaj za pridržavanje. Eh, zapitali smo i ribare o tome E, kakove e, strukturne promjene e, plovila treba uzeti u obzir? Većina ribara kažu da ne bi bili voljni da promjene strukturu ili dizajn svog plovila čak ako i dobiju financijski poticaj i to u 100% iznosu. Ovdje vidite e, plovilo sa mrežom stajačicom. E, e, tu je vrlo teško povećati skladišni prostor za, na brodu. Većina ribara smatra da bi to negativno utjecalo na njihov brod. Drugo, E, ovi brodovi su uglavnom napravljeni od fiberglasa pa je onda teško nešto mijenjati na brodu. E, to bi također smanjilo e, sigurnost broda na moru. A tako bi se onda povećali i ekonomski troškovi, među inim zbog više potrošnje goriva i na kraju bi to povećalo troškove e, same ribarske djelatnosti. I na kraju smo nešto pitali o percepciji e, zabrane e, odbacivanja oprema sa mrežom stajačicom izuzeće de minimis E, većina e, e, ribara kaže da je taj propis de minimis uveden za industrijsko ribarstvo. Ona se teško može primjenjivati u malom ribarstvu Što se tiče tehničkih mjera e, u odbacivanju, e, naši rezultati pokazuju da mm, e, promjena sustava za upravljanje u ribarstvu koja se zasniva na ukupnom ulovu, taj propis je najvažniji poticaj za pridržavanje zabrane odbacivanja. E, malo ribarstvo bi tak, e, to je još jedan zaključak da malo ribarstvo treba uglavnom isključiti iz e, zabrane odbacivanja. Opći zaključak. Znanstvena zajednica do sada posvećuje malu pažnju malom ribarstvu od e, deset znanstvenih članaka samo se jedan bavi malim e, ribarstvom. E, učinkovitost zabrane odbacivanja u industrijskom ribarstvu još uvijek nejasna zbog toga što nemamo dovoljno podataka. Empirijski dokazi da prenosivi sustavi kvota sami po sebi ne, ne, doprinosi, ne doprinose smanjenju odbacivanja, ali tu nemamo još dovoljno empirijskih podataka. E, e, naše e, istraživanje pokazuje da je stopa odbacivanja u malom ribarstvu u Galiciji vrlo niska što se tiče e, izuzeća de minimis, e, ribari nisu dobili ni osnovne informacije o tom izuzeću. E, međutim, možemo reći da izuzeća neće pomoći u smanjivanju odbacivanja u malom ribarstvu Naši zaključi, zaključci. E, e, već sada imamo optimiziran e, skladišni prostor na ribarskim brodovima i neće ga se moći povećati bez utjecaja na plovnost ribarskih brodova. Povećanje e, skladišnog prostora bi ugrozilo e, sigurnost e, ribarskog broda, a da ne govorimo o povećanju ekonomskih troškova do kojih bi došlo zbog veće potrošnje goriva. Sve bi to povećalo, značajno povećalo troškove. Eh, obveza eh, iskrcaja i mandatorna mjera da se to eh, sve zapisuje u elektronskom dnevniku će biti vrlo teško u provedbi i nepraktično za vrijeme ribarske djelatnosti, za vrijeme ribarenja. Najvažnija mjera Eh, jeste u promjena u sustava upravljanja u ribarstvu. I na kraju kao preporuka za politiku mislimo da je jako važno da uzmemo u obzir eh, ekonomske i socijalne faktore u eh, malom ribarstvu malom ribarstvu. Malo ribarstvo e, ima za svoj prioritet e, da se e, osiguraju radna mjesta i da ta djelatnost ne bude ugrožena. Moramo na također naši rezultati prema preporukama stručnjaka, a i ribara pokazuju da trebamo imati jedan prelazni period e, kako bi se ribari upoznali sa svim propisima o ukupnom ulovu i o zabrani odbacivanja. E, sustav ukupnog ulova je e, vrlo problematičan sustav E, kada do, dodjeljujemo ukupne e, kvote ne smijemo uzimati u, u obzir samo povijesne faktore već i socijalne i ekonomske faktore i na kraju e, kad govorimo o neprimjeni zabrane odbacivanja na malo ribarstvo E, mislim da možemo e, po našem mišljenju dati preporuku da se ta zabrana ne primjeni na malo ribarstvo. Merci, monsieur. Hvala lijepa gospodine Vila Sante na ovoj prezentaciji studije. E, studiju je izradila, izradilo sve, sveučilište iz Santiago de Compostela i sveučilište Eh, u Kolumbiji. Eh, eh, svi ste vi zaključili ono što nas zapravo ne iznenađuje. Teškoće koje ćemo imati u provedbi obveze iskrcaja za malo ribarstvo, te teškoće predviđamo i mi smo upozorili parlament na sve te faktore koji otežavaju zabranu E, odbacivanja i obvezu i iskrcavanja. Osobno ja sam saslušao s velikim zanimanjem ovo e, izlaganje, ali nije me iznenadilo. Evo, e, slušam vas, otvaram diskusiju. Gospođa bolisti I ja bih se srdačno zahvalila na ovoj studiji E, ja e, podržavam ovo što je rekao naš predsjednik. Ni ja nisam iznenađena e, rezultatima studije. I stoga odmah jasno kažem da je, dobro da imamo zabranu odbacivanja da i da to treba važiti i za malo ribarstvo. Od, govorimo o 70 tisuća brodova onda ako gledamo odbacivanje u prošlih e, nekoliko desetljeća, ako to zbrojimo, onda vidimo da se e, odbacuje, e, odbacuju deseci tisuća tona riba, a to znači da znači da su te ribe mrtve, da se one ne mogu razmnožavati i to na kraju znači da i za malo e, ribarstva e, ne postoje dovoljno obilati e, fondovi riba. U reformi smo jako razmišljali o malom ribarstvu. U reformi stoji važna rečenica. Kvote se u prvom redu daju onim ribarima koji e, e, love ekonomski, socijalno i socijalno razumno, a to su u, uglavnom mali ribari. Stoga znači da oni moraju dobiti veće kvote, a oni se moraju opet, uh, moramo se pobrinuti da imamo jedan, jednu mješavinu odredbe, to jest mješavinu vrsta riba do sada te kvote, takove kvote nisu postojale. E, cilj tih e, e, reformi jeste da smanjimo slučajni ulov. Ja sam razgovarala sa mnogo malih ribara. Oni se bave tim, tom djelatnošću već generacijama. Oni znaju gdje i kada smiju loviti toga je e, e, važno da ukinemo broj dana na moru, broj dana ulova. E, to jest da ribari moraju u određeno vrijeme loviti toliko i toliko sati i tu i tu vrstu. To ribari sami znaju ne trebaju im za to upute. U reformi smo pokazali da ribarima želimo pomoći. E, e, odredili smo mnogo e, novca za bolju opravu koja će spriječiti slučajni ulov. Nacionalne i regionalne vlade moraju iskoristiti sve te prednosti. Ali to te institucije nisu učinile. U Portugalu smo opet vidjeli prošlog tjedna da nacionalna vlada e, nije dodijelila e, odgovarajuće kvote malim ribarima. E, nije pojasnila sve propise koji olakšavaju život malom ribarstvu mm do tih informacija e, e, mali ribari moraju e, moći doći. A odgovornost leži na nacionalnim i regionalnim vladama. One moraju prevesti tekst reforme i učiniti, dati sve te informacije dionicima. Ja sam zaprepaštena o 1. siječnja 2014. imamo tu reformu, ona je usvojena, a kad razgovaram sa ribaram, ribarima, onda se opet uvijek opet pokazuje da vlade ni e, nacionalne i regionalne vlade nisu poduzele e, potrebne mjere. Merci je passe la parole Hvala lijepa. Gospođa Bilbao ima riječ. Sí, muchas Hvala vam lijepa. Kao prvo, željela bih e, zahvaliti gospodinu Santeo na ovim informacijama iz ove studije. Jedan od prvih e, problema s kojima se susrećemo sa reformom zajedničke ribarstvene politike jest e, da nismo mogli definirati točno što to znači malo ribarstvo. Neki su smatrali da je malo ribarstvo vezano za vrstu ribarskih alata, načina života, e, poštivanja okoliša i da te čimbenike moramo uzeti u obzir kada definiramo malo ribarstvo. Međutim, neki drugi su smatrali da trebamo koristiti određene jedinice, metre, da to e, da to definiramo i nikako nismo uspjeli pomiriti ta dva argumenta i zapravo definirati što je to malo ribarstvo. E, to je naša odgovornost. A kao drugo, jasno je da postoji problem sa raspodjelom kvota. E, one su nedovoljne. Kvote nisu dovoljno visoke, a način na koji su raspodijeljene u nekim državama članicama uopće nije transparentan. Možemo čak e, reći da e, počinje raspodjela u e, vijećima između raznih ministrima koji još uvijek raspodjeljuju kvote u prosincu, a ne vode se jasnim i transparentnim kriterijima. Nekoliko nas je pitalo koji su to kriteriji za raspodjelu tih kvota, međutim još uvijek nismo dobili jasne odgovore. Osim toga, te kvote se prenese na nacionalna ministarstva, gdje se opet raspodjeljuju na temelju kriterija za koje mogu samo e, misliti da su što pravedniji i moguće, ali opet nisu transparentni. I zato imamo problem sa samim modelom. Ali kao što sam na početku rekla, nemamo dovoljno kvota za e, flotu koja postoji u Europi. Mislim da moramo pokazati određenu hrabrost i e, donijeti jednu e, zajedničku dijagnozu o tome koji je problem sa europskim ribarskim sektorom. Isto tako moramo vidjeti što mi možemo učiniti kako bismo pomirili industrijsko ribarstvo i malo ribarstvo i osigurali da jedno i drugo donose dobit. I zato imamo problem sa kvotama, a imamo i previše plovila. Što možemo učiniti? Ne znam jeste li u studiji e, proučili, je li to možda dio problema? Da imamo e, preveliki kapacitet flote u odnosi sa e, kvotama koje su na raspolaganju za svako ribarstvo. Sektor malog ribarstva stalno e, poziva, e, isto tako i malo ribarstvo i flota u Galiciji, pozivaju već nekoliko puta da proces i proizvodi moraju nositi oznaku podrijetla. Mora se znati od kuda dolaze ti proizvodi jer to će onda imati dodanu vrijednost za te proizvode. Zato bih vas molila, e, htjela pitati je li je to e, bilo e, naglašeno u razgovorima sa lokalnim ribarima. Jer to je razlog zbog kojeg smo mi odbili u stvari taj prijedlog. Ja sam prije, predložila taj amandman zajedno sa drugim zastupnicima, međutim amandman je odbijen. Mi smo željeli da taj postupak ima jasne oznake e, koje pokazuju od kuda dolazi taj riblji proizvod, zato što onda to dodaje vrijednost tim proizvodima. Pitala sam se je li to nešto o čemu ste razgovarali u tim razgovorima. Hvala lijepa gospođo Bilbao. Sada riječ ima komisija gospodin Werner Kune. A gospođa Toma će e, govoriti kasnije. Moji e, su već mnogo toga rekli. E, imali smo jednu prezentaciju koja upravo e, pripada kontekstu naše jučerašnje sjednice. Malo ribarstvo E, e, igra e, veliku ulogu u primjeni zajedničke ribarstvene politike. Što tiče mnogih ribarskih obitelji, tisuće njih imamo u Europskoj uniji. Ne smijemo izbaciti dijete sa vodom od kupelji. Ne smijemo ovim mjerama zaštititi e, malom ribarstvu. U prošlosti smo već počinili dovoljno e, grešaka. E, dani ulova, zatim dužina mjera, kvota ulova E, zatim evidencija u dnevnicima i ne znam koliko još mjera e, koje smo, zatim automatski e, IAS sustav, vrste riba koje su također bile spominjane u mjerama kao i količina e, e, slučajnog ulova. Moramo e, razlikovati jasno između ribarenja na otvorenom moru, ribarenje kočama i kao i malog ribarstva. Ono što je mene jako zanimalo je podatak o odbacivanju u malom e, ribarstvu. Oni su imali razne tipove mreža, e, potegače, e, mreže plivarice i tako dalje. Odbacivanje ide od 0,5 do 3%. I imamo zato ovo pravilo de minimis E, koje je sročeno tako e, da e, prema maksimalnom održivom prinosu prema tome se treba ravnati i usto i na to je ona onda nadodana kvota odbacivanja kako bi ribarsko poduzeće imalo poticaj E, poticaj da izbjegava slučajni ulov. Govorimo o incentives, poticaje. Gdje su ti poticaji za sprečavanje odbacivanja? Jučer smo imali vrlo zanimljivu e, diskusiju o, o selektivnom ribarenju e, i raznim instrumentima kao što je obzor 2020. E, instrumente koje, smo, koje imamo na raspolaganju. E, čuli smo e, evo od kolegice da se u mnogim državama članicama propise uopće ne primjenjuje. Međutim, koji su poticaji za malo ribarstvo? za izbjegavanje slučajnog ulova. Oni moraju e, iskrcavati ribe određene veličine koje se mogu prodavati i e, usto izbjegavati slučajni ulov. E, ne znam da li je moja interpretacija točna sa pravilom de minimis o danima, slučajnom ulovu i poticajima poticajima za smanjenje e, slučajnog ulova. E, profesor His nam je dao vrlo zanimljive podatke o odbacivanju jučer. E, dakle, cilj je što manje slučajnog ulova, što manje odbacivanja i što više riba koje se mogu prodati na tržištu. I to je naš, e, to je naš problem, a također je problem i transparentnost. E, e, gospodin Werner Kuhn je veliki optimist, to cijenim. Gospođa Toma ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Ja se neću vratiti na obvezu iskrcavanja. Ja sam samo htjela reći E, da smo e, uglavnom govorili o sloganima, a ne o stvarnim problemima. Mm, e, ono što treba poboljšati u budućnosti jeste je definicija malog ribarstva, priobalnog ribarstva, obrtničkog ribarstva, artisanal fishing neki tu žele ubaciti fizičke definicije plovila, e, opreme i tako dalje. Imamo jednu e, mrežu koja se zove Ladrag koja se e, koristi na vrlo malim brodovima. Međutim, brodovi se razlikuju. Mali brod na sredom, sredozemlju nije jednak malom brodu na Atlantiku. Mislim da moramo ići na ekonomsku definiciju, a ne na fizičku definiciju broda. Ono što želim e, e, naglasiti jeste da e, provedba obveze iskrcaja Mislim da tu imamo problem, kao što je rekao gospodin e, Kun, e, problem poticaja. E, kad gledamo opsek svih mjera naših reformi za ribarstvo, trebamo imati dovoljne poticaje koji bi riješili razne probleme. E, recimo problem flote ne možemo imati isti brod e, kad e, kad imamo ovaj obvezu iskrcaja arbuna ili neke iskrcaja neke druge ribe brodovi se razlikuju strukture se razlikuju Imamo i pitanje sigurnosti koje je spomenuto. E, I to je vrlo važno pitanje. Što će se dogoditi jeste e, e, ribari čiji, čija djelatnost mora biti re, rentabilna će morati provoditi mjere koje će biti preskupe za njih E, također će povećati njihove rizike naročito za male brodove trebali e, e, bismo urediti sva ta pitanja flote ne samo u abstraktnom nekakvom razmišljanju već sasvim konkretnom također kad govorimo o selektivnosti moramo reći ribarima Ovdje imate mogućnost da poboljšate selektivnost e, boljom opremom, ali budući da je to zahtjev Evropske unije, e, kako bi se smanjio, o, smanjilo odbacivanje, onda to treba i platiti. Evropska unija to treba platiti. Sjećam se da smo Eh, u prvom tekstu nismo imali eh, ništa o lukama, koje su odredbe za luke i reformu luka. Eh, stoga pred nama sada stoji velik posao. Trebamo također poboljšati informiranje. Moramo učiniti sve što e, će nam pomoći da izbjegnemo e, nesigurnost, e, da ne ugrožavamo brodove novim mjerama. Ne smijemo previše žuriti sa odlukama jer sve te faktore treba dovoljno uz, uzeti u obzir E, kako ne bismo ugrozili e, malo ribarstvo e, koje će trpjeti od ekonomskih posljedica, a također i ne samo ekonomske posljedice, već i druge posljedice socijalne i tako dalje. Hvala bi, želio bih zahvaliti gospodinu Vilasantinu na njegovoj prezentaciji i na objašnjenjima. Ja bih htio dati primjedbe na dvije stvari. Kao prvo, definicija. Vrlo je jasno sada o čemu govorimo. E, kada razmišljamo o ovoj studiji koju ste proveli u Galiciji, o ovoj istraživanju, i njegovom e, opsegu. Međutim, u drugim e, područjima ribarstvenima imate drugačije e, drugačija plovadba kada mislimo na recimo Sjeverno more ili na kanal. Dakle, to nisu mali brodovi, nisu 12 metara dugački, nego su mnogo veći za, za lovljenje brancina i slično. Uključujete li to u vašu definiciju? To mi nije bilo sasvim jasno. Možete li možda malo pojasniti ovdje o čemu govorimo? Želio bih čuti što imate reći o ovome kao prvo. Ako pogledamo vaše preporuke za politike, vi kažete trebamo izmijeniti sustav kvota. Ja ne znam točno kako bismo mi to trebali učiniti, međutim ako to ne funkcionira, a pretpostavljam da neće funkcionirati, onda kažete da treba e, uvesti izuzeća za takva ribarstva kada se radi o obvezi iskrcavanja ulova. Onda tu mijenjamo cijeli sustav e, ako dajemo izuzeća za određene kategorije. kada pogledamo vaše preporuke, mi bismo se trebali riješiti cijele obveze iskrcavanja. Kada pogledam vaše preporuke za politike, ako sam to dobro shvatio, vaši zaključci u tim preporukama su da trebamo odgoditi ovu ideju obveze iskrcavanja ulova. Hvala, Peter Klara. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao prvo željela bih zahvaliti e, govorniku na njegovom izlaganju. Ono je bilo izuzetno zanimljivo i pojasnilo je neka pitanja. Međutim, željela bih spomenuti dvije stvari. E, sa ovom reformom smo zapravo izgubili mogućnost da dobro definiramo malo ribarstvo. Možda zbog toga što ima različitih gledišta e, u raspravi o e, malom ribarstvu, mi smo o tome puno raspravljali, međutim na kraju to nismo uključili u tekst i mislim da smo ovdje u stvari propustili priliku, jer u Andalusiji je malo ribarstvo izuzetno važno. vidim tamo stvarnost na terenu i oni zaista nisu sretni s onime što se događa. Ako sada vidimo probleme, bit će ih još više u mogućnosti, a slažem se i s onim što je Ulrike rekla. E, države, vlade ne pomažu u tom sektoru, ne objašnjavaju im općenito stvari. To vidim u svojoj zemlji, u Španjolskoj. Vidim da nema nikakvih objašnjenja to znači da kada se sastanete sa tim sektorom, vidite da oni imaju jako mnogo dvojbi, e, da su nesigurni, a razgovaramo o reformama koje, se provode, koje su provedene pred šest mjeseci. Sada smo već u e, travnju, a neke od tih e, reformi se provode već od 1. siječnja. Također imamo i pitanje oznake podrijetla, kao što je Bilbao rekao za e, prerađene proizvode. Ali mislim da je to problem nekada i za svježe proizvode. Mislim da trebamo, e, da je problem u tome da e, samo koristimo sustav organizacije za hranu i poljoprivredu, jer regije kao što su Galicija i Andaluzija, recimo u Galiciji e, e, oni se označuju kao e, portugalske vode zbog sustava koji koristi organizacija za hranu i poljoprivredu. I zato mislim da moramo pomoći potrošačima da utvrde koji su lokalni proizvodi. Mislim da možemo dodati određene informacije vezane za označavanje, međutim e, mislim da su e, pravila dosta zbunjujuća jer koristimo sustav FAO-a, a e, recimo Galicija nije označena, ni Andaluzija nije označena. Imamo oznake samo kao Portugalska obala ili Portugalsko more. I zato tu trebamo unijeti određene izmjene, a stručnjaci bi isto tako možda mogli dati svoje primjedbe vezane za ovo. Mislim da bi ovakve izmjene zaista pomogle sektoru, posebno malom ribarstvu. Hvala, Klara. La, la parole à Dominique Rion, si veut nous dire Ne vidim da još neko traži riječ, pa ću dati, reći, e, dati riječ Dominiku, a gospodin Vilasante će onda odgovoriti. Hvala, dobar dan svima. Prvo, sa, od strane komisije mi zaista pozdravljamo ovo istraživanje, dobro je dokumentirano, daje široki pogled o e, malom ribarstvu, a isto tako i pozadinu onoga što se događa ne samo u vodama Unije e, u malom ribarstvu, nego i u drugim zemljama, a to je jako e, korisno ovdje. Kao što su ostali rekli, ono naglašava stvari koje su poznate, da nemamo dovoljno informacija, E, onoga što okružuje malo ribarstvo i jako je bitno da poboljšamo znanje, svijest e, i ono što ta plovila u stvari rade, što oni love a isto tako naglašava da postoji određeno kolebanje e, i dvojbe vezane za promjenu u, malim, e, u malom ribarstvu. Postoji još uvijek određeni mentalitet, a sa provedbom e, obveze iskrcavanja ta će posao se trebati mijenjati. To je jasno da će trebati mijenjati upravljanje ribarstvom, a naravno to uvodi i potrebu za promjenama. Usredotočili smo se na karakteristike plovila što oni e, nose, na, da, da trebaju nositi mnogo više ribe zbog odbačaja. Međutim, ima kontradikcije. S jedne strane govorite da je puno jako mali, mali taj odbačaj, a s druge strane govorite da ćete morati mijenjati e, sve te brodove i veličinu brodova zbog tog velikog broja odbačenih riba koje oni ne smiju više baciti natrag u more. Dakle, usredočočujemo se na probleme samih e, brodova. Međutim, nitko zapravo ne zna e, koji su zapravo, koji će zapravo biti razine te, tog neželjenog ulova ali cijela ideja je da e, na neki način izbjegnemo uopće uloviti taj usputni ulov. Isto tako nedostatak informacija iz država članica e, je također nešto što komisiju zabrinjava i to donosimo između naših redova i moramo se s time pozabaviti. Isto tako čini mi se da je došlo do nesporazuma o tome e, što je de minimis. De minimis je zapravo jedan mehanizam fleksibilnosti koji dopušta određene male odbačaje pod određenim okolnostima. Dakle, to je kao jedna sigurnosna mreža koja na neki način e, pomaže kada se ne može izbjeći odbačaje. Isto tako ni e, mislim da nismo u planovima za odbačaj e, zaboravili na male ribava, ribare. Imamo e, određene odredbe koje govore o takvim slučajevima u Portugali, Portugalu, Španjolskoj i Francuskoj. Dakle, uzeo se u obzir, uzelo se to u obzir u planovima odbačaja. Mnoge izmjene izmjene ribarskih alata, brodova. U višegodišnjem financijskom okviru imamo jako mnogo mehanizama koji će pomoći promjeni tih alata i brodova. Ove konkretne konkretni prijedlozi su se dosta usredotočili na sustav takova. E, takovi su zapravo dio jednog cijelog paketa upravljanja, postoje i druge stvari E, zajednička e, ribarska politika je na, za neki način zacementirala sustav kvota i nema naznaka da će se to izmijeniti niti kratkoročno niti dugoročno. Međutim, e, države članice će se morati prilagoditi sustavu kvota, a neke države članice E, imaju e, jedan sustav gdje te kvote zapravo nisu usklađene sa ulovom i morat će se prilagoditi. E, zajednička ribarstvena politika isto tako omogućuje prilagodbe u državama članicama, ali isto tako daje obvezu državama članicama da uzmu u obzir gospodarske i socijalne kriterije. Prije Partije 1 smo imali ovdje jedno istraživanje u parlamentu koje je dobro naglasilo neke od e, problema vezanih za to. I konačno, u Omnibus uredbi o kojoj puno govorimo, parlament je unio amandman e, u kojem smo uzeli zajedničku odgovornost država članica i operatera koji, e, kako se baviti sa tim, sa tim usputnim ulovom ili slučajnim ulovom. Uredba Omnibus također je e, e, malo odgodila uvođenje sankcija e, za kršenje obveze iskrcavanja kako bi omogućila ribarima da se, da se uzmu vremena i prilagode i to je isto tako uzeto u obzir. Hvala lijepa. Prije no što dam riječ gospodinu Vila Santeu da odgovori, htio bih nešto reći. Prije da za komisiju ne možemo e, dekretom e, narediti promjenu. E, to moramo organizirati, a to još nije učinjeno. Vidim da se, da se danas svi postavljamo pitanje, to jest niz pitanja to smo se već pitali pri uvođenju reforme. E, a svi se pitaju na primaju, pitaju što je to malo ribarstvo? E, manje od 12, plovilo koje je kraće od 12 metara. Ali to nije malo e, ribarstvo, ono se razlikuje na Baltiku Eh, na Sjevernom moru, u kanalu La Manche, na sredozemlju. To su potpuno drugačije eh, tipovi malog ribarstva. Time se komisija nije bavila. Eh, ona, neko je već rekao da se komisija koristi samo sloganima. Ova studija gospodina Vila Santea, imat ćemo i druge studije, potvrđuje niz rezervi koje smo imali. Ne, koje smo imali već na početku ove rasprave. Rasprave koja je e, bila, e, koju smo imali prije e, glasanja o ovoj reformi. Jasno, danas smo pred teškoćama koje smo si mnogi i zamišljali. Svi, mnogi od nas smo predviđali te teškoće. Reforma je puna i dobrih, ali i loših rješenja. E, e, ovo studija je potvrdila naše sumnje, a druge će studije još jedanput to potvrditi. Evo, toliko o pitanjima koje si postavljamo. E, muchas gracias. hvala članovi e, ovoga odbora. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja, a nastavit ću na španjolskom jeziku ako mi to dopustite. E, gospođa Pilbao je govorila o tome e, jesmo li se pozabavili pitanjem kapaciteta u našem istraživanju. Nismo, jer ne, se s time ne bavimo, u stvari ne gledamo flotu niti preveliki kapacitet koji je dio te flote. Dakle, to nije e, nešto o čemu smo, s čime smo se posebno bavili. Međutim, e, zaključci koje smo e, donijeli sa, od razgovora sa dionicima govore da u Galiciji ne govorimo da postoji problem prevelikog kapaciteta, nego Dakle, to nije spomenuto u razgovorima s njima. Drugo, ako e, želimo e, pogledati e, koja je, je oznaka podrijetla robe, ako je to poticaj, onda je to i jedan od poticaja koji su spomenuti od ribara s kojima smo razgovarali. Isto tako i u Kanadi, u Novom Zelandu Više smo razgovarali sa e, ribarima na jugu i e, Europe, istoku Europe, jer postoje razlike između regija. Ali isto tako kada se radi o ovom pitanju prevelikog kapaciteta moramo e, to sagledati i u prizmi malog ribarstva. Ne možemo samo gledati na preveliki kapacitet i imali e, malo ribarstvo preveliki kapacitet, nego trebamo vidjeti da li postoje gospodarski i socijalni uvjeti kako bi e, malo ribarstvo i dalje e, postojalo. Jer kada pogledamo industrijsko ribarstvo vidimo da imamo odbačaj, ali isto tako imamo i nezakonito i neregulirano ribarstvo. Dakle, potpuno drugačije se treba odnositi prema industrijskom ribarstvu i malom ribarstvu. Kada govorimo o tome i označavanju proizvoda, to jest jedan poticaj koji je izuzetno važan kada uvedemo veću e, fleksibilnost u sustav odbačaja u cijeloj Europi. Što se tiče onoga što je rekao gospodin Kuhn, da, dobro ste to protumačili. Koliko sam ja shvatio vaš komentar, zaista ste e, to točno komentirali. Ako pogledamo definiciju malog ribarstva i na koji način možemo izmijeniti sustav kvota, a i odbačaje u malom ribarstvu, postoje dva E, slučaja. Postoji flota e, u Galiciji koja ima više od tisuću plovila, a isto tako e, imamo definiciju malog ribarstva u uredbi 508-2014 o ribarskom fondu. Dakle, on govori o malom ribarstvu, o plovilima koji su do 12 metara dugački Isto tako smo e, sagledali e, plovila sa kočama i kočarice. I postoji li rizik u izmjeni e, sustava kvota? To je nešto o čemu smo prije morali razmišljali, kao što je već ovdje rečeno. Dakle, ne trebamo o tome sad razmišljati. To je jedan problem koji smo predvidjeli, je sada se ono stvaruje. Ali u našoj perspektivi kao znanstvenici i stručnjaci mi mislimo da bi to bilo moguće ako e, postignemo konsenzus da taj sustav kvota bude malo fleksibilniji, posebno kada se radi o malom ribarstvu. 1983. E, se rađa ova zajednička ribarstvena politika, a većina mjera koje se poduzimaju i poticaja koje se daje ribarstvima, ribarstvu je usredotočeno na industrijsko ribarstvo. Ali to je sasvim drugačiji sustav. I ne smijemo zaboraviti da uredbe Europske unije se primjenjuju e, na sva ribarstva umjesto tog jednog, e, to jedne, jednog, e, jednog sustava morali bi imati e, prilagođene sustave. Isto tako, ovisno o tome radili se o industrijskom ili malom ribarstvu. Naša preporuke nakon konsultacije sa stručnicima u Europi je, se temelji na radu na terenu, posebno u Galiciji. Ako to gledamo s druge strane, ako ne postoji problem u malom ribarstvu, zašto želimo stvoriti dodatne probleme? Ako se to primjenjuje na način kako je to predviđeno, onda će to e, pogoditi e, s gospodarskog i socijalnog stanovišta jako malo ribarstvo, a to je vrlo značajno za nas. Što se e, tiče komentara gospođe Tomas, Tomašić, postoji li rizik e, Istina je, postoji rizik i mislim da e, uredba Europske unije je pokušala e, pronaći najbolje alternative kako bi se našlo pravo rješenje za malo ribarstvo ali nažalost trebali su se konzultirati i sa e, ribarima u cijeloj Europi e, i to bi nam pomoglo da pronađemo najbolje rješenje, ali trenutno se suočavamo s tim problemima. Da smo to učinili u prošlosti, ne samo kada se radi o ovom problemu, nego i drugim aspektima zajedničke ribarstvene politike, ne bismo e, imali tako veliki problem, mi bi ga na neki način smanjili. Kako onda možemo zaštititi malo ribarstvo? Prvo, kada pogledamo gospodarski i socijalni aspekt, on je izuzetno važan, a sa znanstvenog e, stajališta ne samo u istraživanjima, nego sveukupno e, je to jedno ribarstvo koje je za uzdržavanje. Međutim, to nije tako. E, ono stvara i radna mjesta i bogatstvo za obalne regije. Međutim, to nije uzeto u obzir u zadnjih e, e, tih 15 godina zajedničke poljoprivredne politike. A mislim da to moramo sagledati sa tog stajališta. Kako ga možemo zaštititi? Moramo provoditi istraživanja, e, prikupiti znanstvene podatke od znanstvenog odbora u Europi. Moramo reći da bi to onda doprinijelo poboljšanju, a možemo i predložiti mjere, recimo ako imamo različite segmente flote, gdje ne postoji prevelika kapacitiranost. Recimo, flote, e, u floti koju smo mi istražili u Galiciji ne postoji ta prevelika kapacitiranost, pa možemo to tretirati posebno. Recimo, ulov oslića ili skuše u ovom slučaju. U e, tim zonama E, stručnjaci kažu da postoji razlika e, od sada i prije 5-6 godina. Dakle, sad ne postoji prevelika kapacitiranost. Zato moramo generirati mjere e, za upravljanje koje će zaštititi malo ribarstvo ili možemo odgoditi određene mjere ili moramo na drugi način pristupiti malom ribarstvu kako bismo očuvali ovu vrlo važan, ovaj vrlo važan dio naše flote. I na kraju moram reći da, mislim da sam odgovorio na pitanja. Ne znam koliko e, vremena imam da uđem u velike detalje, međutim mislim da sam odgovorio na primjedbe, zanimljive primjedbe, a ako ne, onda e, mi pomognite da vam odgovorim ili da vam nešto pojasnim. Možda mogu dobiti opet riječ ukoliko e, je to slučaj, međutim moram reći da pozdravljam ono što je rekao gospodin Kadek što se tiče činjenice da moramo predvidjeti takve probleme. Inače ćemo uvesti mjere koje će štetiti e, gospodarskom i socijalnom blagostanju građana Europe. Hvala. Hvala gospodine Vila Sante, hvala na ovoj razmjeni mišljenja. E, imat ćemo još takovih razmjena mišljenja, o, o tome uopće ne sumnjam ali eh, ovdje imamo jednu publikaciju koja će vas možda zanimati. Sada idemo na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Eh, odgodili smo raspravu o točki broj 5. Eh, ovdje se radi o izlaganju komisije o delegiranim i prodvedbenim aktima popis e, delegiranih akata e, vam je e, poslan internetom. Imamo promjenu kontrolnih mjera konvencije o multilateralnom, e, e, multilateralnoj suradnji na Sjevernom Atlantiku. E, to ćemo čuti od Europske komisije, one će nam dati detalje. Dajem riječ predstavniku komisije, a kasnije će uzeti kolegi riječ. Hvala. Klara je htjela reći nešto prije no što čujemo komisiju. Da, pete točke nema jer nema izvjestitelja. ova točka o Gvineji Bisao. Ne znam zašto se to dogodilo. To je objavljeno jučer, ali saznao sam to tek danas ujutro i ne mogu vam reći zašto je to tako. E, žao mi je. E, nemojte brinuti. E, to ćemo imati, to će komisija staviti na dnevni red uskoro Nećemo morati dugo čekati na to. Jako je važan taj sporazum i ne bih htjela da se sada sa tim pitanjem oteže. An email e, Poslao sam, jučer, jučer je poslan jedan e-mail. Kad si to poslao? prošli tjedan. Klara, to ste trebali dobiti prošli tjedan. Ja to nisam dobila. Izvjestiteljica iz Sjene iz našeg kluba je zainteresirana za ovu raspravu i ne bih htjela da se sada s time oteže jer je riječ o vrlo važnom sporazumu. Jesu li drugi kolege dobili taj e-mail? Jeste li informirani? da nemamo ovu točku na dnevnom redu. Gvineja sao da je to otpalo. Na sljedećem ćemo sastanku imati i razmjenu mišljenja i prezentaciju komisije. Dajem sada riječ Europskoj komisiji o, go, govorit će se o delegiranim i provedbenim aktima. Thank you, Chair. Um, under this point you have two issues. Hvala vam, ovdje imamo uh, dva, uh, dvije točke. Prvo ću sam položiti s navkom. Sigurno ste ga već primili u obliku nacrta početkom siječnja. Ovaj delegirani ekt izmjenjuje osnovnu e, uredbu iz 2010. koja određuje kontrolu provedbu NAFA i to slijedi dvije preporuke. Amandmani se tiču tri glavne točke ovog pravnog lijeka to je korištenje VMS-a, obaveza priopćenja informacija tajništvu NAFA, te se izmjenjuju neke odrebe koje se tiču određenih vrsta plovila. Odluka je usvojena od komisije 12. ožujka i to je datum kada je počelo vrijeme za eventualne primjedbe. Samo ukratko, ukratko o delegiranim aktima u vezi višegodišnjeg financijskog eh, plana. Tu imamo eh, pitanja vezana uz određene troškove. To je objavljeno 31. ožujka pod brojem 20, 2015 eh, kroz 2010. Govori se o stopiranju isplata zemljama članicama, to je usvojeno sredinom ožujka ove godine, dakle još uvijek je otvoreno vrijeme za eventualne primjedbe i dalje radimo na delegiranim aktima za isplate, za financijske korekcije. O tome smo tek jednom raspravljali u grupi stručnjaka. Još uvijek vodimo unutarnje konzultacije sa službama komisije u kojima želimo čuti mišljenja stručnjaka tu je i delegirani akt o prijelaznim odredbama. 2. travnja je isteko vrijeme za e, primjedbe. Nastavit ćemo sa objavom ovog delegiranog akta nakon što provjerimo jezične verzije. Hvala vam najljepša. Hvala lijepa. Ima li nekih primjedbi? Nema. Prema tome Možemo ići na sljedeću točku dnevnog reda. Hvala lijepa gospođo. e Imamo sada malu pauzu, pauzu od nekoliko minuta jer čekamo Jose Manuela Fernandeza. E, E, imat ćemo razmjenu mišljenja o proračunu s njim i o, e, kao i raspravu o trijalogu. E, to će biti u 12 sati. On će doći u podne. Hvala.

Hvala Chers amis, chers collègues, Alors, il s'agira e, da, dakle, sada ćemo govoriti uh, o proračunu uh, E, imat ćemo e, izvještaj o mandatu za trijalog, to će nam e, predstaviti Jose Manuel Fernandez, naš prijatelj o ribolovu. Mi sada moramo dati mišljenje. To sam dobio na, ja kao na sastanku koordinatora. Postupak za proračun ima nekoliko etapa. Prvo je razreda mandata za trijalog. E, odbor za proračun ima jedan e, nacrt e, za srpanj 2015. Danas imamo čast i veselje da ovdje pozdravimo našeg kolegu Jose Manuel Fernandez koji je e, izvjestitelj za, na ovu temu, što nije nikakav e, dar. E, evo, molim da ga toplo pozdravimo. Naravno da odbor za ribarstvo te pozdravlja s velikim veseljem. će, ćeš nam kratki prikaz, prikaz tog nacrta za proračun. A, a kasnije možemo imati raspravu sa e, e, gospodinom Fernandezom, e, naročito proračun koji se tiče ri, ribarstva i pomorskih poslova. Hvala lijepa predsjedniče. Htio bih u ponaprije slušati vas da napravimo dobar proračun odbor za ribarstvo e, će nam sigurno pomoći e, da to postignemo. Imamo jedan ambiciozan proračun, e, međutim svi znamo da je on i ograničen. Mm. Jedan posto maksimalnog održivog prinosa mm, mm kad bismo htjeli zadovoljiti sve potrebe, sigurno bismo trebali mnogo više od 1%. E, prikazat ću vam e, glavne smjernice koje su već e, usvojene, to smo izglasali na plenarnoj skupštini nacrt proračuna komisije koji će biti predstavljen u svibnju. Kasnije ćemo imati jednu e, rezoluciju za mandat za trijalog. E, kalendar 28. E, do 30. rujna će imati glasanje, a 28. trijalog i glasanje u parlamentu od 29. do E, studenog ćemo imati konačno glasovanje. To je veliki izazov za odbor za ribarstvo. E, imamo mogućnost koju trebamo iskoristiti. E, naročito se radi o pilot projektima E, trebamo imati dobro e, predstavljanje tih e, projekata, pilot projekata kako bismo dobili nove programe. To je jedna parlamentarna inicijativa parlamenta. Mi imamo rok do četvrtog lipnja za taj nacrt pilot projekta. Govorimo o načelu da će 2015. riješiti probleme plaćanja. Podsjećam vas da imam u politici e, kohezi imamo 27 e, milijardi neplaćenih računa. E, govorimo o načelu da se taj problem mora riješiti ove godine. Komisija je već predstavila smjernice kako bi se to postiglo. Govorimo i o još jednom drugom načelu koji je također važan. To je e, e, e, programi, višegodišnji programi se moraju početi provoditi 2016. A sve to treba prije toga usvojiti. E, e, e, operativni programi će se 2015. usvojiti i imat ćemo resurse za njih. U usvajanju će koje su smjernosti, prioriteti, zapošljavanje, poduzetništvo, i poduzetništvo. Zapošljavanje to je cilj e, koji imaju svi programi, a poduzetništvo naročito mala i srednja poduzeća i e, duh poduzetništva. To znači da imamo prioritete za programe koji pomažu e, zapošljavanju. Mm, to su naslovi 1a e, koje naročito naglašava istraživanje. Ne smijemo zaboraviti internu e, solidarnost i, i e, operativne programe. Tu je tako važno malo ribarstvo, ali ne smijemo zaboraviti ni E, vanjsku solidarnost. E, imamo sada jednu humanitarnu krizu. Ova e, tri glavna prioriteta njih stalno pocrtavamo zapošljavanje, poduzetništvo i duh poduzetništva uz e, internu i e, eksternu solidarnost. E, s time je povezano naravno i pitanje sigurnosti. Neću vam govoriti o ribarstvu i, i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo jer nisam za to stručnjak, a ovdje se nalazim pred stručnjacima. E, e, siguran sam da ću od vas dobiti doprinose e, za moj je izvještaj. Provedba u smislu sredstava za obveze, to su mnogo veća sredstva nego što ih imamo za plaćanja. Ja ću sada govoriti o 2016. i o proračunu za 2016. Podsjećam vas da pitanje pitanje ruskog embarga e, tu smo zatražili 5 e, milijuna eura za ribarstvo dodatnih e, komisija nije prihvatila taj zahtjev ali kasnije sa viškovima e, jamstvenih fondova u poljoprivredi ona je dala novac za e, ruski embargo kao kompenzaciju ruskog embar, embarga. E, htio bih čuti i vaša mišljenja o tom problemu koje, do kojeg smo došli zbog ruskog embarga. U prošlosti nismo uspjeli da dobijemo novac koji smo e, zatražili e, od e, nadzorne agencije za ribarstvo. Kao što sam rekao na početku, ovdje nisam zato da bih govorio o brojkama. Eh, htio bih čuti vaše priorite, eh, vaše namjere i eh, htio bih čuti što biste vi željeli unijeti u proračun na područjima koja su važna za vas. Hvala Manuel na ovoj prezentaciji. Tko želi uzeti riječ? Izvolite. Gospođa Toma ima riječ. Hvala vam. Imam nekoliko komentara vezano s proračunom za 2016. Da kako govorim kao članica odbora za ribarstvo, ne kao članica odbora za proračune. Imamo dakle prioritete za 2016. ste o agenciji za nadzor. Hvala vam što ste to spomenuli. U više smo navrata istaknuli da želimo da i naši ribari znaju da su kontrole jednake za sve, da su objektivne. Govorili smo o potrebi izrade novog fonda za ribarstvo i pomorstvo. Smatram da nam je potrebno više sredstava. jer čuli smo i odnosno, smo komunikaciju komisije o plavom gospodarstvu. Komisija sakuplja podatke vezane uz pomorske e, resurse, koncentrira se na prostorno planiranje. Smatram da su sve ove stvari izuzetno važne, ali također želim spomenuti da imamo vrlo stroge rokove kada je o višegodišnjem financijskom planu, a operativni planovi još uvijek nisu spremni. Međutim, istovremeno imamo novu zajedničku ribarsku politiku koja se provodi. O tom jutro smo raspravljali o velikom socioekonomskom utjecaju na ribarstvo. Neću sada ulaziti u detalje jer nemamo vremena. Ali kada je riječ o obavezi iskrcaja ili zabrani odbacivanja, to je stupilo na snagu 1. siječnja u Baltičkom moru, a e, tijekom 2016. godine primjenjivat će se u cijeloj Europskoj uniji. Međutim, još uvijek ne znamo kakav će to utjecaj imati. Međutim, zashodno je očekivati da ćemo imati potrebu za selektivnim ribolovnim alatom, a to će zahtijevati određena sredstva i ta situacija bi jednostavno mogla eksplodirati. Dakle, još uvijek nisu odobreni operativni programi, a vidjet ćemo rast potražnje, te sam zabrinuta. moramo prije svega riješiti plaćanja vezana uz prethodna programska razdoblja. Zanima me kako tu napredujemo. A također kada govorimo o europskim fondovima, ovaj fond koji sam spomenula za ribare je doista jedan od manjih i moramo ga zaštititi unutar mogućih ograničenja. Hvala vam, želim se netko javiti za riječ, u Rike. Eh, Izabel Toma je već rekla mnogo toga što sam ja htjela reći. Mislim da je eh, jako važno da iskoristimo naša prava, eh, da zadirimo i u druge fondove. Konkretni problem odbor za ribarstvo je bio na, sada na Azorima. Ribari tamo mm, su priseljeni da E, pro, e, e, odmah prodaju svježu ribu jer nemaju niti mogućnosti transporta niti mogućnosti zamrzavanja. Oni trebaju hitnu pomoć naročito što se tiče hladnjača. Stoga sam na Azorima rekla da e, imamo i druge fondove u Europi i druge fondove u koje e, možemo iskoristiti. Vlada e, je tamo bila iznenađena da se to može napraviti, da se drugi programi mogu uključati u ribarstvo mi smo uveli neke značajne promjene, ali e, te promjene i reforme moramo nastaviti kako bi lokalni ribari e, svugdje dobili našu pomoć. Bez financijske pomoći to neće ići. E, moramo također promijeniti i osnovne stavove ribara, a i zato trebamo novac ribarstvo je kulturno dobro, to je za mene pitanje kulture, ne možemo si zamisliti male luke bez ribara. A naravno da je to i pitanje radnih mjesta. Malo ribarstvo daje najviše e, radnih mjesta u mnogim regijama. E, u regijama gdje nema drugih mogućnosti zapošljavanja E, e, ove mjere e, koje sada poduzimamo će pomoći malom ribarstvu, ali zato trebamo novac. Hvala. Hvala Ulrike. Ja imam nekoliko primjedbi. Mi znamo da smo u jednom ograničenom okviru, to je rekao naš kolega u preambuli, čak i ako ribarstvo ima mali proračun u Europskoj uniji, e, imamo neke zahtjeve. E, e, ne želimo nikako da dođe do smanjenja proračuna u 2016. To će biti godina puna korištenja fondova, ali E, još nemamo operativne planove, a 2016. će oni e, e, početi. Stoga moramo se držati onog što smo izglasali na, plenar, na plenarki. Smanjenje kredita će imati velike posljedice na pomorske planove a to se odražava konkretno na život e, e, u našim regijama. E, obveza iskrcavanja sada postaje stvarnost, mada je to složeno, ipak to postaje stvarnost. I Europski fond za pomorstvo mora pomoći pri ovom, u ovoj tranziciji. E, već ste e, ovađe to rekle, e, imamo za sve agencije imamo smanjenje sredstava, a, ali a za agenciju Vigo trebamo više nadzora. Imamo u fondu za pomorstvu više sredstava za prikupljanje podataka a i to treba održati. To je minimum to je to je e, vrlo važno za e, sprečavanje nelegalnog i neregistriranog ribolova. E, sad ću promijeniti šešir, sad više nisam predsjednik odbora, već zastupnik. Ti si govorio o problemu embarga Eh, ruski embargo i imamo tehnički problem koliko će eh, komisija, ona je odbila prvi prijedlog, koliko predlaže eh, komisija sredstava kao kompenzaciju za onog što smo izgubili zbog embarga, a onda ima i pitanje politike, govorim u svoje osobno ime, ako neko kaže o, e, čemu je on poslužio ako ne da e, ugrozi e, ekonomsku politiku Europske unije. Ako mi dokažete suprotno, bit ću vrlo zadovoljan. Evo, to, to vam je politika. Sad sam opet predsjednik odbora. Nadam se da ćeš odgovoriti na naša pitanja. Hvala lijepa. Hvala vam na ovim komentarima. Prvo ću se pozabaviti Europskim fondom za ribarstvo i pomorstvo. Riječ je o relativno malom fondu. Međutim, trebamo ih vidjeti u pravoj perspektivi. Imamo, dakle, zajednički strateški okvir s kojim su povezani svi fondovi koji trebaju sinergijski djelovati. U ovom specifičnom slučaju koji ste spomenuli, u slučaju Azorskih otoka, malo me strah jer možda nisam dobro razumio ono što ste rekli. Pa ne zna vlada da mogu koristiti neke druge fondove kako bi bolje koordinirali ono što ovaj fond ne može financirati? ali tu se mogu koristiti drugi fondovi, dakle, na primjer kada ste spominjali pitanje hladnjača. Možda bismo mogli povećati dostupne informacije za one koji odlučuju. Na svima nama je da ispunimo tu zadaću. Sinergija između fondova je od izuzetno velike važnosti. I kada tako sagledamo stvari, onda možemo vidjeti da imamo na raspolaganju velika sredstva. Naprimjer, možete iskoristiti i sredstva iz Europskog socijalnog fonda radi informiranja, potom je tu zajednički strateški okvir, čiji je to upravo cilj koji daje svojevrsnu perspektivu koja se može koristiti, dakle integrirati. Imamo i druge resurse koji su na raspolaganju, koji se mogu koristiti radi integracija. Tu je fond za istraživanje unutar programa Obzor 2020. A tu je još jedan plan, još jedan resurs, to je Junckerov plan. Dakle, ukoliko se projekti ne mogu financirati iz navedenih fondova, onda možemo koristiti dakle ovu perspektivu koju sam upravo naveo. Ali da se vratim na pitanje ruskog embarga te na posljedice prijedloga komisije. Postoji jedan prijedlog proračuna od strane komisije, što je predviđeno za kraj svibnja. Nakon toga ćemo mi izraditi analizu prijedloga te ćemo dostaviti, ćemo podnijeti amandmane. Dakle, uzet ćemo u obzir stajališta i odbora za ribarstvo, te ćemo uzeti u obzir, dakle, vaše mišljenje. vezano uz agenciju za nadzor ribarstva. I ponavljam, tu je mogućnost predstavljanja pripremnih akcija i pilot projekata koji će dobiti odgovarajuće mjesto unutar programa i zato na tome inzistiram. Hvala vam na vašim doprinosima. I nastojte shvatiti da je proračun u svakom slučaju ograničen, imamo višegodišnji financijski okvir, ali ne samo. Imamo i dodatna ograničenja unutar kojih djelujemo, dakle moramo ostati unutar 1% nacionalnog BDP-a. Ali resursi koji su na raspolaganju su važni, oni su omogućeni višegodišnjim financijskim programom, te, se, te ih valja iskoristiti. Po meni bit će zanimljivo vidjeti možemo li potaknuti korištenje operativnih programa kako bi se oni brzo odobrili. Imamo dakle višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2014. do 2020. te je izuzetno važno odobriti ove operativne programe kako bi se poštovali ciljevi koje smo se zadali višegodišnjim financijskim okvirom. Hvala vam. Merci, eh, Jose. Hvala, hvala Jose Manuel, hvala na ovom predstavljanju nacrta proračuna. Zahvaljujemo ti na ovom proračunu E, ne sumnjamo u tvoju podršku, ti si Portugalac, e, za vas e, Portugalce je ribarstvo jako važno. A naš fond za ribarstvo je već jako mali, taj proračun je mali i ako ga još smanjimo što će nam ostati? Moraš se boriti za interese odbora za ribarstvo. Računamo na tebe. Hvala lijepa svima. Dragi kolege, eh, hvala Jose Manuelu. Dragi kolege i kolegice, naša sjednica je završena. Iscrpli smo sve točke dnevnog reda. Sljedeća sjednica će biti u eh, Briselu 6. Eh, svibnja od 9 do 12 13 i 15 do 18 i 30 7. svibnja od 9 do 12 30. Svima do, doviđenja, još jednom hvala Jose Manuelu.